Pređimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, mhm. to je izvješće gospođe Ane Gomez e, o Saudijskoj Arabiji. Gospođo, imate riječ na četiri minute. Arabija Saudita tem e- Hvala vam lijepo. Saudijska Arabija iznimno je važna zemlja, e, važna je za uspostavu političke ravnoteže u tom području stabilizacije, ali i za borbu protiv terorizma. E, s obzirom e, osobito na značenje vahabita i selafista u toj zemlji, ali i u drugim zemljama te regije. Vlada iz Rijata možda se s time ne bi složili jer su i oni sami bili cilj terorističkih akcija e, i u svakom slučaju e, iznimno je važna njihova uloga u stabilizaciji čitavog područja u e, odnosu prema Afganistanu, e, prema Pakistanu i u odnosu na ono što se događa u Siriji. Upravo iz, te, iz tog razloga važno je produbljivati odnose između Europske unije i Saudijske Arabije i ne možemo se sa kraljevinom Saudijskom Arabijom e, isključivo baviti u pogledu, e, odnosno u odnosu na trgovinska pitanja, u odnosu na pitanja trgovanja naftom i tako dalje. Ovo izvješće, a to je prvo izvješće Europskog parlamenta na ovu temu, naglašava važnost strateških odnosa između Europske unije i vlade iz Rijada. Naravno, postoje i mnoga područja u kojima se ne slažu kažemo područja ljudskih prava koja nikako ne možemo zanemariti, ali sasvim sigurno pitanje mirnog rješavanja sukoba i pitanje borbe protiv terorizma naši su zajednički ciljevi. E, Saudijska Arabija je apsolutistička nasljedna monarhija i u e, dijalogu s njima u svakom slučaju treba naglasiti pitanja ljudskih prava. um, politički, ekonomski i društveni život te e, zemlje e, temelji se na neravnopravnosti spolova unatoč velikog broja žena koje pohađaju sveučilište, e, odnosno završavaju sveučilište, tek su prošle godine prve žene imenovane u vijeće, u šuru. Um, a njihova ljudska prava uvelike podjarmljuje sustav e, pokroviteljstva ovog odnosno e, sustav praćenja od strane e, pojedinih muških članova njihovih obitelji važno je da Europska unija podupre sve one u Saudijskoj Arabiji koji se bore za okončanje diskriminacije protiv žena i njihovo uključivanje u društveni život, u svijet rada, počevši od toga da im je potrebno dopustiti da steknu vozačke dozvole. E, nisu žene jedine e, kojima se uskraćuju temeljna ljudska prava. To je zemlja u kojoj se i dalje primjenjuje smrtna kazna, a čitav pravosudni sustav je srednjevjekovni pravosudni sustav. E, šijatsko pravo uopće nije niti kodificirano, dakle ne postoji u pisanom obliku i e, važno je da ih doista pokušamo uvjeriti da prestanu primjenjivati pravo na e, takav proizvoljan način kao i da se prestane sa tjelesnim kažnjavanjem, smrtnom kaznom i tako dalje. Potom važno je da se manjinskim religijama dopusti E, također da javno iskazuju svoju e, vjeru. E, no, uloga Saudijske Arabije za regionalnu i globalnu sigurnost iznimno je važna i zbog toga smatramo da je važno da Europska unija bude u kontaktu sa različitim sugovornicima u Saudijskoj Arabiji. Stanovništvo e, Saudijske Arabije je pretežito mlado stanovništvo, iznimno aktivno na društvenim mrežama i e, to također otvara brojne mogućnosti. Možda je najvažnije da se nuklearni e, program Irana stavi pod međunarodnu kontrolu. Saudijska Arabija u tome može pomoći

Hvala vam lijepa. Time smo došli do kraja rasprave. Riječ sada dajem gospodinu e, Borgu da sažme ovu raspravu. Zahvaljujem Europskom parlamentu na nacrtu izvješća o Saudijskoj Arabiji i zahvaljujem e, također e, izvjestiteljici Gomez i predsjednici pododbora za ljudska prava gospođi e, Ložbiler na njihovu radu. Ovaj, ovo izvješće i također činjenica da je nekoliko zastupnika u Europskom parlamentu, uključujući gospođu Martini nedavno posjetilo Saudijsku Arabiju, pokazuju kolika je važnost koju Europska unija pridaje svom odnosu sa Saudijskom Arabijom. E, u svjetlu regionalnih izazova i nakon napretka postignutost e, u sklopu privremenog sporazuma o Iranu, visoka predstavnica za vanjske poslove i potpredsjednica Europske e, komisije posjetila je Saudijsku Arabiju i druge zaljevske zemlje u siječnju. Vratila se sa tih sastanaka s jasnim osjećajem da naši partneri u zaljevu moraju odigrati ključnu ulogu u jačanju stabilnosti i političke i ekonomske stabilnosti u toj regiji i da Europska unija mora s njima više surađivati. I to je ključna poruka e, koja se Eh, koja se odnosi na eh, Saudijsku Arabiju. Eh, posvetit ću se sada nekim pojedinostima nacrta izvješća. Možemo samo potvrditi da je stanje ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji takvo da ono i dalje izaziva zabrinutost, kao što se to pokazuje na podužem popisu preporuka koje su članice Ujedinjenih naroda izradile u kontekstu univerzalnog periodičkog pregleda Ujedinjenih naroda države članice Europske unije su aktivno i konstruktivno sudjelovale u izradi tih preporuka. Vaše nacrt izvješća e, vrlo ispravno upućuje na brojna područja u kojima je žurno potrebno postići napredak e, koja e, se uglavnom poklapaju s onim područjima koja smo i mi utvrdili kao problematična. Europska unija će i dalje govoriti o tim problemima tijekom naših susreta sa e, službenim vlastima i istovremeno važno je zadržati određenu ravnotežu kako bismo e, dobili učinkovitu potporu odnosno pružili učinkovitu potporu onim e, odvažnim pojedincima koji se bore za ljudska prava te za prava žena kako bi njima bila priznata temeljna prava i njihove potrebe kao što je pravo dobivanja vozačke dozvole naš stav o ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji jeste da su postignuti neki pozitivni, iako tek početni koraci u posljednje vrijeme i još uvijek je potrebno mnogo učiniti. Ovdje e, spominjemo također i mjere koje je najavio kralj i koje bismo htjeli da se u stvarnosti provedu, a to je reforma pravosudnog sustava te odluka da se dopusti ženama da glasuju i da se kandidiraju na izborima 2015. godine i nas uznemiravaju uvjeti pod kojima je velik broj e, nezakonitih e, stranih radnika izbačen iz zemlje od studenog prošle godine i iako visoka predstavnica za vanjsku politiku pozdravlja napore da se uvede e, zakonodavstvo koje će zaštititi vanjske radnike ona žali što dolazi do kršenja tog zakonodavstva i to vrlo često osobito u kontekstu pokroviteljstva a taj e, sustav je svakako potrebno e, ponovno razmotriti razmotriti. U svakom slučaju pozdravljamo imenovanje 30 e, žena u vijeće Šura, veći pristup obrazovanju koji se pruđa ženama i e, donošenje u novije vrijeme zakona protiv nasilja u obitelji. Me istodobno e, de facto to zabrana ženama da upravljaju vozilima i E, e, sustav sustav pokroviteljstva muškaraca u svakom slučaju predstavljaju kršenje ženskih prava. I na kraju naša naš načelni stav o smrtnoj kazni i dalje je takav da je potrebno da se e, primjenjuje moratorij kao prvi korak prema ukidanju smrtne kazne. u duhu konstruktivnog dijaloga pozvali smo Saudijsku Arabiju da iskoristi priliku koja se pruža u sklopu e, univerzalnog periodičnog pregleda Ujedinjenih naroda e, kako bi odgovorila na zabrinutost koju izražava Europska unija i kako bismo uspostavili otvorenu razmjenu stavova o pitanju ljudskih prava. Takav korak bio bi dobrodošao nastivak pozitivnih signala koji su poslani u siječnju kada su po prvi puta europski diplomati mogli prisustvovati suđenju e, saudijskom državljaninu, a za što se stalno zalagala delegacija Europske unije u Rijadu. E, Saudijska Arabija je složena zemlja, e, ali važan partner jer je ključna njezina uloga kao regionalnog čimbenika za uspostavu stabilnosti na Bliskom istoku. E, Saudijska Arabija ima sposobnost dati ključan doprinos političkoj stabilnosti i ekonomskom oporavku i u susjednim zemljama. Stoga se e, nadamo da će Saudijska Arabija iskoristiti ovu svoju ulogu i utjecati na političko rješenje stanja u Siriji, na uspostavu stabilnosti u Libanonu te na pružanje potpore stalnim, e, odnosno pregovorima koji su u tijeku u sklopu Um, bliskoistočnog mirovnog procesa. Također ponovno pozivamo da se pruži potpora nastojanjima čiji je cilj uspostava, odnosno postizanje dugoročnog sveobuhvatnog rješenja sa Iranom kako bismo, kako bismo postigli trajno rješenje uh, zabrinutosti vezane uz iranski uh, nuklearni program. E, gdje god postoji volja i gdje god postoje sukladni ciljevi, službe Europske unije će nastaviti raditi na svim komunikacijskim kanalima sa Saudijskom Arabijom. Hvala vam lijepo, e, gospodine povjereniče. Zahvaljujem vam na sudjelovanju i na vašem doprinosu u svim prethodnim raspravama. Ovime završavam ovu raspravu. Glasovanje će biti sutra u 12 sati. Predlažem da sada prijeđemo na sljedeću točku, a to je izvješće gospodina Kovala o prioritetima za odnose Unije sa zemljama istočnog partnerstva.